Liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, please take your... Drage kolegice i kolege, molim vas eh, da zauzmete svoja mjesta. Krećemo odmah sa sastankom. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem zweiten Drage kolegice i kolege, prelazimo na drugi dio današnjeg sastanka Odbora za poljoprivredu. E, odmah na početku prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. E, danas ćemo imati e, prigodu sudjelovati u razmjeni mišljenja sa ministrom poljoprivrede i šumarstva Finske Budući da Finska predsjedava Vijećem Europske unije, e, pozdravljam od srca gospodina e, ministra Lepu. Iznimno nam je drago što ste danas ovdje jer nas se iznimno zanimaju prioriteti finskog predsjedništva u području poljoprivrede a posebno kada govorimo o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike i e, kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru, odnosno financijskoj perspektivi. A tu postoji zanimljiva pitanja povezana sa međunarodnom trgovinom, primjerice pitanje Merkosura, a isto tako i neka druga pitanja. Mislim da su sve to teme kojima e, se želimo intenzivno baviti i koje predstavljaju prioritet za nas, ali prvo ćemo vama dati riječ da vi predstavite svoje prioritete. A nakon toga, nakon vašeg izlaganja, prvi će na redu e, biti za svoje pitanje i komentare koordinatori, a nakon toga i e, preostale kolegice i kolege. Gospodine ministre, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, članovi odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Kao ministar koji je nadležan e, za poljoprivredu i šumarstvo mogu reći da mi je veliko zadovoljstvo i čast sudjelovati na ovom sastanku odbora za poljoprivredu i razgovarati s vama o daljnim aktivnostima. Dijalog između europskih institucija iznimno je važan. Ova razmjena mišljenja odličan je primjer konstruktivnog dijaloga i otvorenosti, a to su vrijednosti koje želimo promicati u Europskoj uniji tijekom našeg predsjedavanja. Vi kao izabrani zastupnici imate značajnu ulogu što se tiče angažmana u pogledu promicanja vrijednosti i interesa naših građana i vaša je uloga iznimno važna. Finska ima odlično iskustvo što se tiče suradnje s Europskim parlamentom, tako da s nestrpljenjem i zanimanjem iščekujem današnju raspravu i vaša pitanja. Uvažene zastupnice i zastupnici, kao prvo e, dopustite da s vama podijelim e, neka razmišljanja koja se tiču prioriteta koja smo definirali za finsko predsjedavanje. A pritom e, ću naglasak staviti na ona tematska područja koja spadaju u djelokrug rada ovog odbora. Naše predsjedavanje, kao što znate, podudara se sa promjenama u europskim institucijama, izbor novog parlamenta, komisije, pregovori o VFO-u, Brexit. Sve su to velike prekretnice i predstavljaju jako veliki izazove što se tiče i vremenskih rokova. E, mi tijekom svog predsjedavanja želimo poduzimati mjere za borbu protiv e, klimatskih promjena, i isto tako naglasak stavljamo na naše zajedničke vrijednosti i vladavinu prava. Nadalje želimo osnažiti sigurnost e, i konkurentnost te socijalnu koheziju i uključivost u Europskoj uniji. U svom predsjedavanju vodimo se načelima otvorenosti, povjerenja, dobrog upravljanja i održivosti. Fins Hrvatska eh, je prva zemlja koja predsjedava eh, vijećem, a koja eh, je predstavila novi strateški program za naš rad koji je usvojen u lipnju i to je nešto što će se odraziti i na naš program rada i dnevni red sastanaka. Uvaženi članovi ovog odbora, postoje velika otvorena pitanja na razini Europske unije na koja trebamo pronaći odgovor. Višegodišnji financijski okvir iznimno je važan segment, a utječe utjecat će i na reformu e, zajedničke poljoprivredne politike. E, ovdje je iznimno važna regionalna ravnoteža. E, kada razgovaramo o budućem ZPP-u moramo o tome voditi računa. Borba protiv klimatskih promjena od nas zahtjeva doista rigorozne mjere. Nadamo se da ćemo ostvariti dogovore što se tiče dugoročne klimatske strategije Europske unije tijekom našeg predsjedavanja. E, želimo pronaći rješenje među državama članicama što se tiče cilja e, nultih emisija, a to je cilj koji želimo ostvariti do 2050. U svezi s tim e, u Helsinkiju krajem ovog mjeseca održat će se e, neformalna sjednica e, ministara poljoprivrede na kojem ćemo razgovarati o izdvajanju ugljika, a to je jedna od ključnih mjera koja se može bolje iskoristiti kako bismo smanjili neto emisije ugljika u poljoprivredi. Upravo zato e, želimo ostvariti napredak što se tiče ove teme na sjednici ministara poljoprivrede u Helsinkiju. Želimo promicati E, diskusiju o tome na koji način u sklopu ZPP-a možemo potaknuti poljoprivrednike da poduzimaju one mjere i aktivnosti koje bi mogle dovesti do povećanja izdvajanja ugljika i pohranjivanja ugljika u poljoprivredi. Naravno, očuvanje biološke raznolikosti e, u interesu je e, svih sektora uključujući i poljoprivredu. Zajednička poljoprivredna politika u samoj je srži europske suradnje. Kroz EPP možemo osigurati egzistenciju poljoprivrednika, razumne cijene za potrošače, uravnotežena tržišta, a i općenito sigurnost hrane svugdje u Europskoj uniji. Naš osnovni zadatak e, proizvodnja hrane e, ne smije biti ugrožen. Moramo voditi računa o rentabilnosti europske poljoprivrede. Pritom e, isto tako moramo biti svjesni međunarodne konkurencije. E, svrha buduće reforme ZPP-a je osigurati da poljoprivreda bude održivija i za okoliš i za poljoprivrednike. E, budući da je ostvarenje napretka u reformi zvp a p-a jedno od najvažnijih pitanja tijekom našeg predsjedavanja, rekao bih nešto više i konkretnije o našim ciljevima na ovom području. Nastojat ćemo u sklopu pregovora ostvariti što veći napredak. Ukoliko nam to situacija omogući, nadamo se da ćemo ostvariti opći pristup eh, na vijeću što se tiče reforme ZPP-a. Predsjedništva koja su predsjedavala prije Finske ostvarila su sjajne rezultate, međutim eh, moramo dalje razgovarati o nekim pitanjima, posebno što se tiče zelene arhitekture ZPP-a i novog modela ostvarivanja ciljeva. Eh, pokušat ćemo ostvariti kompromisno rješenje što se tiče ovih pitanja tijekom našeg predsjedavanja. E, želio bih da poljoprivreda bude sastavni dio rješenja što se tiče borbe protiv klimatskih promjena. A to je nešto što mora doći do izražaja i u budućoj e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Načelo pojednostavljenja iznimno je važan element reforme ZPPA i to je nešto što se mora poštivati u svim fazama sve do same provedbe. Isto tako, e, važno je voditi računa o različitim uvjetima i okolnostima u državama članicama, a smatram da novi model za to nudi kvalitetne mogućnosti. Želimo da poljoprivrednici imaju potpun uvid u to što im nosi budućnost. I stoga bih volio kada bi e, komisija iznijela svoj prijedlog što se tiče prijelaznog razdoblja za ZPP što prije. Nadam se da ćemo brzo uspjeti ostvariti e, pomake sa Europskim parlamentom što se tiče prijelaznog razdoblja kako bi odredbe koje se primjenjuju od 21. nadalje bile potpuno jasne i državama članicama i poljoprivrednicima. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. E, Finska je uvijek bila vrlo angažirana što se tiče šumarstva i pitanja koja su s tim povezana i to možemo reći i u odnosu na naše predsjedništvo. Šumarska strategija je nešto što je za nas vrlo važno, posebno kada govorimo o dosljednijoj politici i mjerama koje utječu na šume. E, trenutačno je u toku e, proces za planiranje nove šumarske strategije e, nakon 2020. Nadamo se da će nova strategija za šumarstvo biti još učinkovitija. Parlament je tradicionalno aktivan na ovom području i nadam se da će to i u budućnosti biti slučaj. Stanje šuma na svijetu trenutačno je vrlo aktualna tema jer dobivamo vrlo zabrinjavajuće vijesti o e, šumskim požarima u Brazilu u zadnjih nekoliko tjedana, a i drugdje po svijetu. Postoje brojni čimbenici koji su doveli do požara u Brazilu. Trebamo biti svjesni toga da je povećanje poljoprivrednih površina također jedan čimbenik koji je na to utjecao. To je pitanje koje vrlo ozbiljno doživljavamo i finsko predsjedništvo spremno je dati svoj doprinos kako bismo korigirali ovu situaciju. Europska unija ponudila je pomoć Brazilu u gašenju ovih šumskih požara, međutim ono što je iznimno važno je spriječiti daljnji nastavak krčenja šuma u budućnosti. E, komisija je izdala komunikaciju o svjetskim šumama i o deforestaciji u srpnju i tu postoje mjere koje e, trebaju biti u središtu pozornosti. E, u ovoj komunikaciji predviđena je mogućnost za promicanje sveobuhvatnih mjera u svrhu jačanja održivog korištenja i upravljanja šumama, a isto tako e, odnosi se i na mjere koje se tiču pošumljavanja. E, Finska će pomno pratiti e, kretanja na ovom području i poduzimati mjere tijekom svog predsjedavanja. Uvažene zastupnice i zastupnici, e, mi e, tijekom predsjedavanja također imamo namjeru pomno i pažljivo pratiti e, međunarodne pregovore što se tiče međunarodne trgovine i posebno što se tiče poljoprivrede. Na vijeću u srpnju o poljoprivredi i ribarstvu razgovarali smo o Mercosuru. Taj sporazum pokazuje da je Europska unija sposobna promicati međunarodnu trgovinu koja počiva na pravilima. U sadašnjoj situaciji u kojoj se nalazi međunarodna trgovina tako nešto nije jasno samo po sebi i ekonomski značaj ovog sporazuma iznimno je velik. Ova tema dovela je do e, široke rasprave u državama članicama i među građanima, posebno što se tiče utjecaja na poljoprivredni sektor u Europi. E, tu postoji određena zabrinutost zbog nekih pitanja. E, šumski požari u Brazilu također e, dovode do određenih pitanja što se tiče poveznice između Merkosura i e, krčenja šuma u Amazoniji. A naravno i sporazumi koji se tiču trgovine poljoprivrednim proizvodima zaslužuju našu pozornost i mi ćemo pažljivo pratiti što se zbiva što se tiče primjerice kvota šećera i tako dalje. Ovim sporazumom e, traži se veća transparentnost i što se tiče sanitarnih i fitosanitarnih pitanja. Podsjećam, naš model djelovanja neće se promijeniti. Oni proizvodi koji se uvoze u Europsku uniju e, moraju udovoljiti e, sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima i to će biti slučaj i u budućnosti. Tu neće biti ustupaka. U ovom sporazumu postoji i odloma koji se tiče održivog razvoja i e, spremnosti na provedbu Pariškog sporazuma. To će nam omogućiti da stanemo na kraj krčenju šuma. Svi dogovoreni zahtjevi predstavljaju nešto što obje strane moraju poštivati. Europski poljoprivrednici proizvode visoko kvalitetnu hranu i to čine na odgovoran način. U budućnosti, međutim, smatram da trebamo imati snažnije mjere kako bismo osigurali samodostatnost što se tiče proteina i proteinskih usjeva. Na taj će način naš proizvodni lanac biti održiviji. Tijekom našeg predsjedavanja također ćemo e, pažljivo pratiti što se zbiva sa afričkom svinskom kugom. Širenje ove bolesti u Kini i na dalekom istoku e, vrlo je intenzivno ove godine i ta tema e, će također biti na dnevnom redu konferencije u Helsinkiju. Zahvaljujem parlamentu na aktivnostima koje se tiču promicanja rada što se tiče dobrobiti e, životinja. E, isto tako, intenzivno ste radili i antimikrobnoj rezistenciji. To su iznimno važne teme koje nam mogu pomoći da osiguramo održivu poljoprivrednu proizvodnju. Posebno su e, dug, Posebno je tu važan problem dugog trajanja prijevoza životinja a to je nešto što se događa pri visokim temperaturama koje su iznad e, dopuštenih granica i osim toga postoji prevelik broj životinja u kontejnerima i to se ne može dopustiti u budućnosti. Antimikrobna rezistencija predstavlja veliki problem na globalnoj razini. Tu moramo poduzeti mjere i aktivno djelovati e, pred međunarodnim tijelima kako bismo ostvarili pomake. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Ovo su e, bili glavni prioriteti finskog predsjedništva na području poljoprivrede i šumarstva. Još jednom zahvaljujem na e, mogućnosti da sudjelujem u razmjeni mišljenja, a sada s velikim zanimanjem iščekujem e, raspravu i vaša pitanja. a e, u svjetlu našeg zajedničkog cilja održive e, poljoprivrede, održivog šumarstva i poboljšanje položaja u kojem se nalaze naši poljoprivrednici. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine ministre, na predstavljanju vaših prioriteta. Čuli smo dosta velik broj prioriteta. Želimo vam puno sreće i uspjeha u ostvarenju vaših ciljeva u narednim mjesecima. E, sada će prvo riječ dobiti koordinatori. E, gospodin Dofman, dvije minute, izvolite. E, hvala vam lijepa. Zahvaljujem na tome što ste došli danas na ovaj sastanak Odbora za poljoprivredu i predstavili prioritete finskog predsjedavanja. E, što se tiče ciljeva novog ZPP-a, mislim da se tu svi uvelike slažemo. A posebno e, što se tiče pitanja kako pojednostavniti ZPP za poljoprivrednike, a tu postoje i drugi veliki izazovi. E, pitanje VFO-a je važno pitanje kojim će se morati baviti finsko predsjedništvo. A prijedlog koji se odnosi na poljoprivredu u ovom trenutku, po mom mišljenju, nije zadovoljavajući. A zadovoljavajući prijedlog dobit ćemo jedino ukoliko se ukupni iznos VFO-a poveća. E, Poneprije zabrinjavajuće to što dolazi do različitih rezova u prvom i drugom stupu. Veći su rezovi u drugom stupu. Tu bi me zanimalo vaše mišljenje. E, posebno u Finskoj e, drugi stup ima vrlo istaknutu ulogu. I to upravo e, zato što imate e, velike površine e, koje se obrađuju, a postoje nepovoljni uvjeti i upravo zato su vrlo važne mogućnosti koje se nalaze u sklopu drugog stupa. Što se tiče strategije za šumarstvo, predstavnici ovog odbora bili su prije nekih godinu dana u Finskoj u srednjem dijelu i pozabavili smo se stanjem u šumarstvu i to je na nas doista ostavilo e, sjajan dojam što se tiče rezultata koji se mogu ostvariti u šumarstvu. E, zaštita i održivost ovdje idu ruku pod ruku. I ovdje bih spomenuo još samo nešto što možda ne spada u vaš djelokrug rada, ali ipak e, pitanje e, Vukova i e, medvjeda, odnosno velikih divljih životinja. Tu postoji jedno izvješće i iščekujemo vijesti u narednim tjednima E, smatrate li da postoji mogućnost razgovarati o ovoj temi s vašim kolegama jer tu tapkamo na mjestu, a nadležni e, povjerenici e, time se uopće ne bave? a smatram da bi podhitno se trebalo time pozabaviti na vijeću. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine Dorfman. Mislim da bi bilo dobro ako biste se svi držali predviđenog vremena. Eh, kolega Di Castro. Ministro Lepa. Hvala, hvala gospodine ministre, hvala vam na ovoj prigodi za raspravu. Biću kratak, držat ću se vremena od dvije minute. Vi ste rekli da reforma, e, reforma koju je e, predložila komisija, povjerenik Hogan, da bi ta reforma trebala omogućiti da e, zajednička poljoprivredna politika bude održivija i da se pojačaju ove ekološke mjere i da se daju poticaji poljoprivrednicima koji postižu dobre rezultate vezano za zaštitu okoliša. Drugi cilj je naravno mi želimo pojednostaviti e, primjenu ZPP-a, želi smo smanjiti birokraciju, administrativno opterećenje za poljoprivrednike. Imam pitanje. E, vi smatrate da su ti ciljevi e, ostvareni na temelju ove reforme ZPP-a vi e, smatrate primjerenim prepustiti državama članicama čitavu odgovornost vezano za način djelovanja. Smatrate li e, vi da je to nešto pozitivno sa aspekta zaštite okoliša? Ili možda smatrate to svojevrsnom renacionalizacijom zajedničke poljoprivredne politike, odnosno da tu postoji opasnost od takve renacionalizacije i da e, na taj način može doći do određenih distorzija. I s tog stanovišta, i to je dakle drugo pitanje, E, zbog toga e, je e, ovaj prelazni akt bitan. Jasno je da se ta reforma neće moći provesti od 1. siječnja 2021. I možda bi bilo primjereno da se tijekom vašeg predsjedništva predstavi taj prelazni akt i da na taj način poljoprivrednici imaju veću razinu sigurnosti da se produži postojeća zajednička poljoprivredna politika. Hvala lijepa. Hvala lijepa, kolegica Mela. E, poštovani gospodine predsjedniče, dragi ministre Lepa, hvala vam lijepa što ste došli na ovaj sastanak našeg odbora kako biste sudjelovali u razmini mišljenja. Položimo velike nade u finsko predsjedništvo. E, znamo da radite strukturirano i ambiciozno. E, naravno da je višegodišnji financijski okvir iznimno važan, a i što se tiče Brexita znamo da tu postoje brojne nepoznanice, ali ipak će ZPP e, biti u prvom planu. E, zahvaljujem i na izjavi da prvi prioritet mora biti sigurnost u proizvodnji hrane u Europskoj uniji. Ono što je poljoprivrednicima potrebno je mogućnost planiranja i e, održivost, a ne e, nacionaliziranje. E, nisam sigurna da ćemo uspjeti ostvariti i pomiriti različite ciljeve jer naravno postoje zemlje sa vezanim plaćanjima i postoje razlike od zemlje do zemlje. E, jedno drugo važno područje je područje šuma i to ste spomenuli. Ja sam e, sudjelovala u izradi zadnje strategije za šumarstvo, a vi dolazite iz zemlje u kojoj šumarstvo ima vrlo važnu ulogu. E, ja smatram da je šuma veliki gubitnik u ovoj raspravi o klimatskim promjenama. E, samo obrađena e, šuma, šuma kojom se upravlja može osigurati pohranjivanje CO2 i mi moramo e, definirati zakonske propise kako bi postojala mogućnost planiranja u području šumarstva. Postoji još jedno područje koje je meni iznimno zanimljivo, a to je naravno sporazum Mercosur. E, znam da ste vi to detaljno proučili, ali e, ja bih istaknula da i u Boliviji dolazi do e, šumskih požara, do nekontroliranog krčenja šuma kao i u Brazilu. O tome moramo voditi računa, a COP21 slijedi i moramo toga biti svjesni. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Kolega Hojsling, izvolite. Da, hvala lijepa gospodine ministre. Napravit ću nešto e, što možda nije uobičajeno. Ja sam imao dojam da ćete vi krenuti uobičajenim stazama, međutim smatram da nam treba jedan potpuno novi pristup, posebno što se tiče e, klimatskih promjena, biološke raznolikosti, E, smatramo da prijedlog povjerenika Hogana uopće ne daje potrebne odgovore. E, klimatske promjene postale su vrlo dramatične. U Njemačkoj smo imali veliku sušu, tako da su izostali očekivani usjevi. E, neću sada ulaziti u detalje, međutim e, smatram da je nezamislivo to da još uvijek govorimo o ZPP u kojem e, imamo 60% u prvom stupu isplate bez ikakvih uvjeta, isplate po hektaru, a ne po djelatnosti. Mislim da tu moramo uvesti radikalne promjene. Isto tako smatramo da ciljevi održivosti ZPP-a ne sadržavaju ciljeve onako e, kako bi to trebao biti slučaj. E, vi ste dosta nedorečeno iznijeli svoje mišljenje o Merkosuru. Trebate to jasno reći. Kada govorimo o uvozu soje i govedine, tu e, bi trebalo uvesti ograničenja s obzirom na ono što se zbiva u Brazilu, moramo odaslati jasne poruke. E, u sporazumu Mercosur postoje samo floskule o klimatskim promjenama, zaštiti šuma, održivosti i tako dalje ja se praktički kao europljanin ne stidim i ne znam kako možemo reći da je to sjajan sporazum kada vidimo što se sve događa a kolegica je rekla da samo e, šume kojima se gospodari mogu osigurati pohranjivanje CO2. To je besmislica. Mi e, ne možemo više šume promatrati samo kao izvor za e, drvnu sirovinu. Moramo raditi na održivosti šuma. U Njemačkoj dolazi do odumiranja šuma i naše plantaže jela nisu održive. E, tu moramo uvesti u e, brojne promjene. Hvala. Zahvaljujem. Kolega David je sljedeći na redu. W evropskih zemlji je u nekoliko europskih država postoji problem sa e, strukturom e, dobi, starosti e, poljoprivrednika. Pitam vas kojim instrumentima raspolažete u cilju poboljšanja te starosne strukture poljoprivrednog stanovništva? A drugo pitanje je vezano za požare u Brazilu kojim sredstvima možete pomoći u cilju poboljšanja stanja? Hvala. Zahvaljujem e, kolega Jolgil e, koji e, je ovdje u ime kolegice McIntyre. Komisija se Ja se bavim ZPP-om u odboru već dulje vremena i članak 38. E, Lisabonskog e, e, ugovora tamo se navode mjere koje, odnosno ciljeve Europske unije vezano za poljoprivredu. I pitam vas, gospodine ministre, je li došao trenutak za reevaluaciju tih ciljeva? Prema mojem mišljenju, ti ciljevi nisu ostvareni i ta evaluacija je, čini se, već provedena pozorno e, sam saslušao vaše izlaganje. Vi ste spomenuli e, potrebu za zaštitom ljudskih prava te vladavinu prava. Stajalište Poljske e, vezano za zaštitu proračuna Europske unije i da se taj proračun uvjetuje poštovanjem e, vladavine prava. Glede toga, mi smatramo da se ne može e, taj europski ugovor, Lisabonski ugovor gledati kao nešto apsolutno i Poljska smatra potrebnim e, revidirati taj ugovor, izmijeniti. Drugo pitanje kako je vaše stajalište vezano za korištenje kohezijske politike u cilju razvoja ruralnih područja? E, Bili e, taj prijenos sredstava iz kohezijske politike u ruralnu politiku bio e, opravdan? Hvala lijepa. Kolega Flanagan, ne vidim ga u ovom trenutku. Tko će govoriti u ime GUE-a? Ne. Nema nikoga. Gospodine ministre, izvolite. dann könnten wir... E, gospodine ministre, mislim da bismo sada mogli e, krenuti sa odgovorima na ovaj prvi krug pitanja. Izvolite. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, kiitoksia tiukosta. Hvala Hvala vam na ovim teškim eh, pitanjima i eh, vaša pitanja eh, upućuju određenu poruku. To su vrlo zanimljiva pitanja. U mojem izlaganju rekao sam da samo ovdje kako biste vi mene saslušali i kako bih ja čuo vaše stajalište vezano za ova važna pitanja i reformu želio bih reći sljedeće. Treba nam zaista pojednostavljenje i e, Finska zaista promiče e, pojednostavljenje. Mi smo se borili za pojednostavljenje u sklopu nekoliko reformi. E, do toga do sada nije došlo i sada zaista moramo prijeći s riječi na dijela. Mi snažno podupiremo pojednostavljenje posebice u području svakodnevnog rada poljoprivrednika i proizvođača hrane i to će dovesti i do administrativnog pojednostavljenja a što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira mogu reći sljedeće Dakle, u okviru e, višegodišnjeg financijskog okvira e, postoji e, određena dakle, ravnoteža između onoga što tražimo i, i raspoloživa sredstva. Dakle, jedna ravnoteža. Nekoliko puta sam to javno rekao, to je dakle naše polazno stajalište. Ne možemo imati e, veće zahtjeve, a manju razinu isplata. Dakle, treba nam e, uravnoteženi okvir e, višegodišnjeg financijskog okvira. Rezovi u drugom stupu veći su u odnosu na rezove u prvom stupu. To moramo podrobnije pogledati. Što se tiče drugog stupa, mogli smo E, ugraditi u brojne države članice sustave koji nude e, poticaje e, brojni dionici su predani takvim sustavima. Nadalje valja uzeti u obzir i razlike između država članica i te razlike valja uzeti u obzir. Dakle, uravnoteženost, e, ujednačenost, pravičnost, to su temeljna načela. Kao što sam naveo tijekom izlaganja, pitanja koja se odnose na financiranje e, su srži, u srži e, naših djelovanja. Naravno, Finska se zalaže za izvjesnost vezano za višegodišnji financijski okvir. O tom valja voditi računa tijekom pripremne faze. Mi se pripremamo Uzeli smo u obzir nekoliko scenarija vezano za Brexit, vezano dakle za poljoprivredu. A kada budemo znali što će se dogoditi, a trenutno nitko ne zna što će se dogoditi, ali mi imamo pripremljene scenarije, obavili smo tu domaću zadaću, vezano za scenarije. Šumarstvo je nešto vrlo važno. Važna je i reforma šumarstva. E, ja sam također šumar, ja sam e, odrastao u e, šumi. Evo, ja mogu zaista iskreno reći od kuda sam 70% površine Finske čine šume Dakle, ja zaista dobro poznajem moje šume, a prije nego što pređem na e, strategiju, dopustite mi reći sljedeće. Mi možemo i mi bismo trebali djelovati na način da razlikujemo e, specifičnosti šumarstva e, šume imaju veliki učinak na pohranu ugljičnog dioksida i što je e, veća e, površina e, šuma, to je veća i, to je veća i razina hvatanja ugljika. To je vrlo važno. I drugo, kada se šume koriste na odgovoran i održiv način, onda e, se proizvode iz šuma mogu zamijeniti e, sa e, ovim neobnovljivim izvorima energije i ti neobnovljivi izvori energije su veliki problem vezano za klimatske promjene. E, Europska unija želi postati neutralna vezano za emisije i e, ukoliko to želimo postići moramo odustati od korištenja tih e, e, klasičnih dakle neobnovljivih izvora energije. Dakle biotehnologija moramo uvrstiti i kružno gospodarstvo Nadalje, ono što se može ostvariti sa šumarstvom je bioraznolikost i sve te ciljeve moguće je postići e, zajedno e, u sklopu istog naslova. I mm, zaista meni su šume vrlo važne. Naravno, šume su veliki ekonomski resurs i dakle ova strategija šumarstva nakon 2020 i to je nešto vrlo e, bitno. Sektor šumarstva igrat će vrlo važnu e, ulogu vezano za biogospodarstvo, povećat će našu konkurentnost i povećati e, mogućnosti ruralnih područja. Komisija se obvezala na novu strategiju nakon 2020. godine i koja će biti bolja vezano i za aspekte zaštite okoliša i e, socijalni aspekte. Mi moramo uzeti u obzir e, šume u Europi, na međunarodnoj razini, na globalnoj razini. Finska e, želi dati mogućnost e, da se o tome održi rasprava na Europskom vijeću u listopadu. Prva rasprava održana je već na početku srpnja. Ehm, održali smo veliku konferenciju u Helsinki u Finskoj sa više od 400 sudionika. Jučer smo održali sastanak sa E, ravnateljima šumarskih e, uprava i imat ćemo slične e, događaje u budućnosti. A sada postoje pitanje možemo li mi ostvariti ciljeve ciljeve ZPP p-a ukoliko državama damo veću razinu ovlasti mi bismo trebali nadograditi e, sustav koji je komisija predložila, dakle strateške planove koje će provesti države članice, a te strateške planove će e, nadzirati komisija i e, na taj način će se osigurati provedba tih strateških ciljeva koji su definirani pak na europskoj razini. Ja se u potpunosti slažem sa govornicima koji e, su se založili za e, smještanje proizvodnje hrane u e, dakle, središte interesa zajedničke poljoprivredne politike. Svrha poljoprivrede je proizvodnja hrane i o tome moramo voditi računa. Dijelim bojazan vezano za Brazil, za Boliviju i za druge dijelove svijeta gdje trenutno haraju šumski požari. To nije dobro. Moramo e, se boriti protiv tih požara, no prije svega moramo spriječiti šumske požare. Moramo iskoristiti najbolje prakse država članica, moramo povećati suradnju između država članica kako vezano e, za prevenciju požara, no, međutim, točno je da trenutno posvećujemo pozornost Brazilu. Međutim, tom problemu možemo posvjedočiti i u drugim dijelovima svijeta. Nadalje, trebaju nam e, radikalne promjene za provedbu te reforme. valja imati na umu da smo mi međunarodni čimbenik na međunarodnom tržištu i mi želimo odraditi e, naš dio obveza vezano za održivu proizvodnju hrane. I ovaj reforma ZPP-a e, koja se sada planira, na tome se radi i to je rješenje na, za ovaj problem. To je dakle e, cilj koji moramo ostvariti na sva tri stupa je gospodarski stup, socijalni stup i e, stup zaštite okoliša. I to je održivi razvoj i na taj način možemo izmjeriti e, održivost djelovanja. Što se tiče sporazuma sa Mercosurom, to je e, vrlo e, strog sporazum, e, tu nećemo nikome dati popust, tu su navedene određene obveze koje se moraju poštovati. Ne možemo potpisivati sporazume pod svaku cijenu. Ti sporazumi moraju se pratiti, nadzirati i provoditi. Nadalje, spomenuta e, su e, spomenute su tematike e, koje nadilaze moju tematiku. No, prije svega, dakle, loše stanje poljoprivrednika i treba nam bolje stanje u poljoprivredi Treba nam e, tržište koje pravično funkcionira. E, parlament je obavio zaista odličan rad. Hvala vam na tome. To nam zaista puno znači. Treba nam pravičnije tržište. To je vrlo važno ukoliko e, želimo omogućiti proizvodnju uz dobit i također trebaju nam poticaji koji će omogućiti e, takvu proizvodnju uz dobit. I zaključno, jesmo li mi dovoljno ocijenili zajedničku poljoprivrednu politiku? Mi ocjenjujemo da će prijedlozi za reformu zpp uključiti tu tematiku, mi moramo pratiti ostvarivanje rezultata. A što se tiče dakle vukova, e, medvjeda i ostalih e, krupnih zvijeri, e, mi čekamo odluku ECG-a, ECJ i države članice imat će mogućnost da eh, upravljaju eh, sa eh, stokovima krupnih zvijeri i da na taj način spriječe nastanak štete. A nakon što dobijemo odluku suda, razmotrit ćemo je i onda će e, komisija sastaviti svoj program i to je onda trenutak e, za raspravu o sredstvima i naglašavam državama članicama treba veća razina fleksibilnosti vezano e, za upravljanje stokova i za sprječavanje nastanka štete od, sa strane krupnih zvijeri. I u kontaktu sam sa brojnim kolegama širom Europe. Svjesni smo e, postojanja tog problema. O, taj problem je identificiran i on je na dnevnom redu i biti će na dnevnom redu. Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre na opsežnim odgovorima. E, prelazimo sada na sljedeći krug pitanja. E, predložio bih, budući da imamo dovoljno vremena, E, da Imamo pitanje odgovor. Pitanje odgovor. Dakle, jedan zastupnik postavit će pitanje, a gospodin ministar će odmah e, dati odgovor. E, kolegica Šraja Pirek, izvolite. Komplimenten an de minister. Kao prvo bih željela zahvaliti i čestitati ministru E, i slušala sam ga i u odboru za ribarstvo i mislim da je vrlo važno e, kada govorite kako je proizvodnja hrane vrlo, vrlo važna kao i zaštita klima, isto tako i sigurnost hrane. Ovo je odbor za poljoprivredu ruralni razvoj, no i u mnogim drugim odmorima se upravo okoliš smatra prioritetom, a druga su teme onda u malo drugom planu. Kako vi mislite ovo sve uskladiti da s jedne strane imate dovoljnu proizvodu, da omogućite poljoprivrednicima da mogu normalno živjeti, a da ipak štitimo e, okoliš. E, druga stvar, e, u odboru Intes dva dana se bavila pregovorima i upravo Mercosur je bila tema koja je vrlo zanimala i Australiju i Novi Zeland. Međutim, kako ćemo postići da imamo dovoljno novca koji se odvaja za kompenzacije poljoprivrednima. Zatim, E, ispričala bih kako sam tijekom e, o vukovima. E, naime, čula sam nedavno da zapravo više nema pravog iskonskog vuka, da sve što imamo danas su hibridi, pa mi je zato drago da ste spomenuli vukove i također zaštite tu je nešto što smo gdje smo stvarili određeni napredak, međutim nisu sve zemlje jednako daleko odmakle u tome. Hvala. Gospodine ministre, hoćete li vi odgovoriti? Hvala vam. E, zahvaljujem i na pitanju, odnosno na pitanjima. U potpunosti se slažem s vama kada kažete da moramo svi dobro razumjeti da je proizvodnja hrane u središtu naše dobrobiti, naše bogostanje, naše budućnosti. E, ako razmisli, razmislimo pogotovo u svjetlu demografskih prognoza. E, dakle, to je vrlo važna tema, vrlo važno pitanje i hrana, proizvodnja hrane, to nije nešto što je zadano i samo po sebi zagarantirano, to je nešto sa što se trebamo boriti. Dakle, proizvodnja hrane mora biti održiva, da kako, ali moramo na tome raditi i to ostvariti. Spomenuli ste mlade poljoprivrednike i mene, e, ja sam zabrinut naime <laughs> za njih. Ako pogledate statističke podatke o tome e, koja je prosječna do poljoprivrednika, kako su tu kretanja, vidimo da poljoprivrednici stalno postaju sve starije osobe i zbog toga e, moramo razviti nove tehnologije i kada želimo uvesti nove tehnologije jasno je da mlađi to lakše prihvaćaju. Ja ću sad ponosom ovdje reći da i mi e, stariji e, želimo koristiti nove tehnologije, no ako e, mladi nemaju vjeru u budućnost i ne mogu imati vjeru u budućnost poljoprivrede, onda oni neće postati poljoprivrednici, neće postati proizvođači hrane. I stoga je vrlo važno da i mladi vide svoju perspektivu u poljoprivredi, da oni mogu razumjeti da su poljoprivreda i proizvodnja hrane nešto važno e, i da za takvu aktivnost, takvu djelatnost postoji budućnost. Spomenuli ste hibridne vukove. Pa moramo svakako nastojati maksimalni napor uložiti da spriječimo takav razvoj e, e, po kojem bi se takvi vukovi raširili u prirodi. To bi bilo pogubno i za same e, vukove i tu nam treba zajedničko djelovanje, jer da kako vukovi ne poštivaju granice, nego se kreću prostorom kako oni žele. Dakle, ne brinu se oko formalnosti prilikom prelaza granica. Par riječi bih rekao onda o poljoprivredi i trgovinskim sporazumima. Da kako da svi pregovori uvijek kada se vode moraju biti uravnoteženi kao što to moraju biti i sporazumi. Ta uravnoteženost je izuzetno važna. Kada govorimo o osjetljivim proizvodima, njih se treba razmatrati na poseban način. Moramo imati mogućnost utvrđivanja kvota, e, moramo moći ograničiti u uvozu u nekim slučajevima i tako dalje. Pri svemu tome moramo biti vrlo pažljivi, dakle kada pregovaramo o trgovinskim sporazumima moramo biti vrlo pažljivi i apsolutno se, slažemo o antimikrobskoj e, otpornosti rezistenciji. E, to je veliki problem, a s s vremenom će postati još gori i ozbiljni i to je e, globalna e, opasnost i globalna prijetnja. Sjećam se prije otprilike dvije godine na jednom globalnom forumu e, gdje su se sastali ministri poljoprivreda iz stotinjak zemalja i tamo se govorilo o antimikrobskoj rezistenciji, to je bila glavna tema i bilo sasvim očito da se ne radi o problemu koji bi se odnosio samo na EU nego na cijeli svijet. E, hvala lijepa. E, čini mi se da ipak stvari ne funkcioniraju tako dobro sa ovim ping-pongom. E, Pitanje-odgovor. E, pitanje-odgovor, tako da bih predložio da ponovno prijeđemo na tradicionalnu metodu i prikupimo pitanja. Svaki govornik imat će jednu minutu, a onda će gospodin ministar na kraju iznijeti sve odgovore odjednom. Ako bude vremena, onda ćete imati vremena i za potpitanja. Mislim da će to biti bolja varijanta. Eto, u hodu možemo vidjeti što bolje funkcionira.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 Gospodine ministre, dvije stvari bih vas pitala. Kao prvo, ove godine je po prvi put vijeće objavilo da neće dovršiti reformu e, ZPP-a sve dok e, nije bude sasvim jasno kakav će biti novi višegodišnji francuski okvir. Možete li nam potvrditi e, tu vjestu i imate li neki osjećaj kakav bi kalendar mogao biti onda? I kao drugo, 10 milijardi eura je iznos koji se predlaže za istraživanje u poljoprivredi u, na razini Europske unije. Međutim, ima mnogo nepodudarnosti, neusklađenosti eh, i neravnoteže u usporedbi pojedinih država članica. Možete li reći da li mislite da bi rezultate ovakvih istraživačkih znanstvenih eh, aktivnosti trebalo slobno širiti i razmjenjivati u cijeloj Europi za one koji ne mogu to sami provoditi? Hvala. Gospođa Sander. Hvala. Mi želimo svi promisati poljoprivredu koja će bolje pratiti klimatske promjene. E, ovaj parlament e, u prošlom sazivu je naveo određene ambicije. E, radio je i na ekoprogramima i na zadržavanju snažne uvjetovanosti Možete li nam nešto više reći e, na temu rasprava, na tu temu? Drugo, trebali bismo snažno djelovati u cilju izbjegavanja e, ovog remećenja e, konkurentnosti na razini Europske unije i zaista ZPP bi zaista trebalo biti i zajednička i europska politika. E, i e, na razini e, Europskog parlamenta neke minimalne i maksimalne vrijednosti su navedene kako bismo bolje mogli uzeti u obzir i dakle definirati ta financijska sredstva u prvom i u drugom stupu. Možete li nam navesti pojedinosti o raspravama na tu temu? Gospodin kolega Olekas. Hvala predsjedavajući, gospodine ministre. I ja sam rođen u šumi, no ne u slobodnoj Finskoj, nego u Sibiru, kamo su deportirani moji roditelji i moji bak i djet. E, u ovom času i sibirske šume gore, kao i brazilske, no ono što me još više brine je e, krčenje šuma e, u Europi. Vi ste spomenuli da će strategija za šumarstvo biti vrlo važno, odnosno da će za vas biti vrlo važno da se ona provodi i da se tako zaštite šuma kao pluća Europe i pluća svijeta. Govorili ste i o potrebi poštenog i uravnotežene konkurencije e, kako se mislite odnositi prema onim nepravičnim i nepoštenim plaćanjima kakve na primjer postoje u Litvi. E, e, dakle, e, tamo poljoprivrednici u toj zemlji dobivaju manje novca nego drugdje s obzirom na sporazum za 2020. Svi bi morali dobiti 162 eura u svim državama. Hvala. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospodine ministre, hvala vam na izlaganju. Slažem se s vama da ne možemo finalizirati novu zajedničku poljoprivrednu politiku dok se ne donese odluka o vfo Tu se sasvim slažem. Samo, evo ovdje sam u ovom smjeru. E, ja sam, e, dakle, hidvegi iz e, Mađarske. Dakle, mislim da prvo moramo jasno vidjeti o kakvim se brojkama radi i onda da možemo govoriti o ZPP-u Važno je također da se držimo onog okvira oko kojeg smo se već dogovorili, dakle oko e, postojećih e, odredbi tako. U tom je smislu vrlo važno da poljoprivrednici i to pogotovo oni koji rade na malim i srednjim e, gospodarstvima, na obiteljskim farmama da oni budu dobro <laughs> informirati o tome što će biti prioriteti novog ZPP-a i kakva će biti struktura jer oni moraju e, moći planirati i moraju znati što će se događati u budućnosti. Zbog toga bih vas pitao postoji li kakav plan B za finsko gospodarstvo e, za kojim će se posegnuti e, ako se ne donese odluka o novom VFO-u. Šta će se onda dogoditi u pogledu reforme ZPP-a? Hoće li se ona odgoditi ili što mislite da bismo trebali napraviti, dakle ako se ne donese odluka o višegodišnjem financijskom okviru. Hvala. Hvala, gospođa Katajne. Hvala vam. Zahvaljujem i e, gospodinu ministru na vrlo e, uvjerljivom izlaganju i komentarima. Slažem se s vama da nam u fokusu i dalje treba biti središnja tema, a to je proizvodnja hrane. Dakle, očito je da svi moramo moći proizvoditi hranu svugdje u Europi. Željela bih vam stoga, gospodine ministre, eh, skrenuti pažnju na oznake porijekla. Oni su u svijetu eh, trgovinskih sporazuma eh, vrlo važni, dakle sporazuma o slobodnoj trgovini. Dakle, uvijek se mora navesti zemlja porijekla mesa to ima veze i sa klimom i sa sigurnošću hrane i za naš i za zdravlje i tako dalje. I tu je bitno da u cijeloj Europi imamo jednake e, propise. Potrošače zanima šta jedu, važno im je šta jedu i dakle e, tak ovakvi propisi se trebaju primijeniti i na sve temeljne poljoprivredne proizvode kako bi potrošači mogli sami odlučiti što žele jesti, žele li jesti, e, jesti e, iz koje zemlje, recimo e, iz kojih zemalja žele jesti proizvode, recimo da li iz zemalja Merkosura. Hoćete li vi za vrijeme vašeg predsjedništva nešto učiniti u pogledu oznaka porijekla? Hvala. Gospodin Rupe. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala vam gospodine ministre na ovoj prilici da razgovaramo s vama, da čujemo kako razmišljate i da vam postavimo pitanja. Pozdravljam ono što ste rekli da je, kada ste rekli da je za vas najvažniji posao. Ne sa dar bet manau, kad... Naime, e, dakle, mi se ne slažemo e, često e, o takvim stvarima, a važno je da pronađemo zajednički nazivnik. dakle da dovršimo posao na višegodišnjem financijskom okviru jer bez toga nećemo moći raditi na ZPP-u. Dakle, ZPP je tu vrlo važan. Dakle, kao što znate, postoje razlike između plaćanja u pojedinim zemljama i ta razlika zna biti i dvostruka ili trostruke i trostruki iznosi se pojavljuju, a trebali bismo imati zajedničko tržište. Dakle, poljoprivredna proizvodnja se, na primjer, u baltičkim zemljama smanjuje. Vrlo nam je žao to vidjeti. Kolege iz Estonije vjerovatno ljudi iz e, Estonije vjerovatno odlaze u Finsku i tamo obavljaju poljoprivredne poslove koje bi mogli obavljati u Estoniji i tamo biti sa svojim e, obiteljima. U svijetu svega toga pitao bih vas e, kakvo je vaše stajalište u pogledu venske konvergencije kada ćemo dobiti neku odluku koju je zapravo vijeće donijelo prije 15 godina kako bi se ostvario neki zajednički prosjek. E, tada je trebao biti to do 2015. Međutim, to se nije dogodilo. Drugo pitanje se odnosi na plaćanja poljoprivrednicima. Mi znamo da oni, da poljoprivrednici nemaju veliku moć u progovorima i da su načelno cijene poljoprivrednih proizvoda često vrlo e, niske. Što vi mislite, kako je vaše stajalište prema e, pravičnim plaćanjima i otkupnim cijenama? Hvala, gospodine Buda. Hvala vam. Zahvaljujem vam gospodine ministre na što ste nam se obratili na vašem izlaganju. Imam ovo, također pitanje o konvergencijama sa izravnim plaćanjima. Naime, dolazim iz zemlje članice gdje su subvencije mnogo manje nego u drugim zemljama članicama. Ako govorimo o poštenju i pravičnosti, onda moramo sve to imati na umu jer svi smo e, igrači na istom zajedničkom tržištu. Mislim da je fair da e, svi e, poljoprivrednici u EU Europskoj imaju jednake uvjete u pogledu subvencija. Kao drugo, gospodine ministre, govorili ste u pozitivnom tonu o sporazumu s Mercosurom. Međutim, pitao bih vas, mislite li doista da Europska unija ima dovoljno mehanizama i dovoljno snažne mehanizme da može garantirati da na teritoriji naše unije neće stizati proizvode koji imaju drugačiju e, razinu kvalitete nego li to imaju naši proizvodi. Govoreći ovo mislim na sljedeće. Danas zemlje Merkosura koriste 74 vrste pesticida i insekticida koji su u, na teritoriju Europske unije zabranjeni. Mislite li da ćemo ih moći zaustaviti da i unesu to i u našu uniju. Naime, mi apsolutno samo otežavamo situaciju našim poljoprivrednicima koji dakle moraju snositi visoke troškove, koji moraju poštivati strože e, propise i kakav je smisao u razgovoru o antimikrobnoj e, rezistenciji e, ili antimikrobnoj rezistenciji ako otvaramo široko vrata poljoprivrednicima koji ne moraju poštivati razno ograničenja koja poštivaju naši poljoprivrednici. Što ćete učiniti u tom pogledu? Hvala. Gospodin Aguilar. Hvala vam, gospodine ministre, što ste nam obratili, što ste nas upoznali sa e, prioritetima vašeg e, predsjedavanja. Imam tri pitanja za koja mislim da su sva važna i dakle jedno ima veze sa e, e, ravnoteženošću trgovinskih sporazumima koji ima štetne posljedice za mediteranske proizvode. Naime, ti su proizvodi vrlo osjetljivi, na primjer citrusi. I kao treće u pogledu inovacija u poljoprivredi pitao bih kakve planove imate u pogledu novih tehnika uzgoja e, i što će se e, dogodili sa, dogoditi sa direktivom o sjemenu? Hvala. Hvala. E, gospodine ministre, vi želite omogućiti E, rentabilnost e, poljoprivrede u svim državama članicama, to je pozitivna poruka koju e, šaljete. Međutim, vi želite istovremeno i zaštititi sporazum sa Mercosurom. Međutim, upravo taj sporazum može doći do dovesti do poremeća na tržištu zbog uvoza jeftinih proizvoda iz Brazila i Argentine. E, ovog ljeta francuski poljoprivrednici e, su žestoko djelovali ponekada i e, na, u izbornim stožerima francuskih zastupnika. Kakav, na, kakav način vi želite omogućiti ekonomičnost europskih poljoprivrednika i s druge strane kako želite istovremeno i zaštititi Mercosur koji je nama zapravo ugroza?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 Hvala na pitanja. Neko je postavio pitanje, odnosno povezao zajedničku poljoprivrednu politiku i donošenje odluke o VFO-u. Da, točno je, sasvim je prirodno i jasno da nam treba financijski okvir kako bismo mogli e, finalizirati e, reformu e, ZPP-a. Netko je rekao da ako iskoristimo 10 milijardi Europa za istraživanje u ovom području, e, što ćemo e, raditi s tim novcem? Pa istraživanja su nam potrebna. E, potrebne su nam studije, analize i istraživanja kako bismo ostvarili ciljeve koji smo si postavili. Stoga moramo osigurati sredstva za istraživanje. To je vrlo važno za našu konkurentnost između ostaloga, e, pogotovo kada smo u situaciji gdje su velike razlike i razlike u uvjetima. E, znanost i istraživanje je tu doista vrlo važno. Poljoprivreda mora biti održiva u odnosu na klimu, to je točno i zato nam je e, potrebna zajednička poljoprivredna politika kako bismo ostvarili taj cilj. E, što se tiče šuma i šumarstva, naravno da je vrlo važno da zaštitimo šume. E, naime, ne bave se svi šumarstvom da kako, nije šumarstvo nijednako važno za sve zemlje članice, no ipak je točno da u šumi ili kroz šume možemo ostvariti više različitih ciljeva. E, što se tiče e, VFO-a i rasporeda u pogledu donošenja odluka, jasno je dakle e, ponovit ću da je to vrlo velika i važna tema za naše predsjedništvo. Mi želimo da se svakako ostvari napredak u tom području i vijeće će raspravljati o tome u listopadu. Vidjet ćemo tada kako možemo ostvariti napredak u svom sektoru. Hoćemo li u tom času imati neko e, rješenje ili neku odluku o VFO-u ili ne. To je onda povezano i sa pitanjima vezanima za plaćanja u poljoprivredi, jer to je dio paketa VFO-a. Jasno je da ako dođe do odgoda i kašnjenja da će se ovaj tranzicijski period i nastaviti, međutim osobno mislim da dugi tranzicijski periodi nisu dobri, ja ih ne volim jer oni stvaraju nesigurnost na svim stranama, pa između ostaloga i kod poljoprivrednika. Naglasio sam već e, koliko je važna stabilnost da kako da, ocjen, da e, odluke treba e, donositi pažljivo, e, ne treba juriti s time, međutim ipak ih treba donositi jer moramo ostvarivati neki napredak. Što se tiče oznaka porijekla, drago mi je da ste to spomenuli. Naime, kada pitamo europske potrošače jesu li zainteresirani za porijeklo hrane, zanima ih to, onda dobijemo jasan odgovor. Zanima ih. Potrošači žele imati bolju oznaku e, porijekla i to je onda jedan cilj prema kojem se krećemo. E, potrošači su da kako ti koji biraju, koji donose konačnu odluku. U sadašnjoj regulativi u tom pogledu ima nedostataka, određenih rupa, to se ne može negirati. Raspravljali smo o tome već sa komisijom e, i prije nego što je Finska preuzela e, predsjedništvo. Tako da ono što bih vam mogao reći u tom smislu, mi želimo ostvariti u tom području e, neki napredak, dakle u pogledu oznake porijekla. Također je važno da osiguramo i funkcioniranje unutarnjeg tržišta. E, o pravičnijoj e, većoj pravednosti e, tržišta hrane pa da, ja mislim da je pravičnost nešto što je vrlo važno i mislimo se baviti time. U prethodnom e, svom mandatu, dakle za prethodni sastav parlamenta se bavio time i mislim da treba nastaviti e, rad na tome. To je sasvim jasno. E, to je zapravo element u ukupnoj održivoj poljoprivrednoj proizvodnje. To je zapravo jedan temeljni zahtjev i uvjet održive profitabilnosti. Zašto? Zato što sustav plaćanja ne prati e, stvarne troškove. E, sustav plaćanja e, proizlazi iz političkih pregovora, on je dakle rezultat političkih pregovora, ali moramo imati na umu i stvarne troškove koje poljoprivrednici plaćaju, dakle koje moraju podmiriti. Kada pogledamo kakvi su ti troškovi, a kakva su e, plaćanja, subvencije, dakle priljev sredstava, vidi se da je tu jaz sve veći i veći. Netko je pitao o Merkosuru, e, možemo li biti sigurni da sporazum sa Mercosurom, a i drugi trgovinski sporazumi neće dovesti do situacije u kojoj na naše tržište stižu proizvodi e, koji imaju karakteristike kakve kod nas nisu dozvoljene. Da kako da nam takvi mehanizmi trebaju? To je naša početna, početna u svemu. Dakle, trebaju nam takvi propisi u odnosu na proizvode koji se uvoze i svakako ćemo morati na tome i dalje raditi nove tehnike uzgoja, nove tehnologije. Mi imamo svoj vlastiti e, europski mehanizam, Europsku agenciju za sigurnost e, hrane koja neprestano radi na procjeni, e, ocjeni kvalitete. Mnogo se toga događa u raznim područjima društva i života, to vrijedi za poljoprivredu i stoga Eh, uvijek stvari treba procjenjivati i sa stajališta nužnosti nezaostajanja. Dakle, nama trebaju eh, nove i održive metode. Moramo da kako sve kritički i ocjenjivati sve što je novo, treba proći jednu kritičku procjenu, ali važno je da i nešto novo pojavljuje, trebaju nam nove stvari, nove tehnologije. I onda još jedan komentar u vezi sa reformom e, propisa o sjemenu. E, svjesni smo da postoje e, neki zahtjevi da se ti zakoni učine snažnijima i čvršćima i mi smo otvoreni za takve prijedloge i u pogledu dakle, sjemena i vjerujem da će se to odraziti u, planu rada komisije. Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre na ovim opsežnim odgovorima. Prelazimo na sljedeći krug pitanja. Na redu je kolega Dezer. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala i vama gospodine ministre danas je već spomenuto, samo 6% europskih e, poljoprivrednika mlađi su od 35 godina. E, dakle, demografija kod poljoprivrednika je nešto vrlo važno i to mora također biti predmet e, aktivnosti i tematika buduće, budućeg ZPP-a kako bi se poboljšalo to stanje. Mi smo spomenuli također i ovu tematiku Vukova ne bismo se trebali dovesti u, situaciju da zapravo e, ugrožene vrste sutrašnjice budu e, poljoprivrednici. E, mnogi su se povoljno izrazili vezano za tu tematiku. Vama je to važna također važna tematika. Međutim, osim te ambicije, izazov je prije svega europske razine i u tom smislu mi vas pitamo koje mjere e, možemo mm, poduzeti kako bismo e, pomladili poljoprivrednike. Dakle, konkretno e, koja djelovanja planirate provesti kako biste pojačali mm, i pomladili dakle, mm, starostnu dob poljoprivrednika? Hvala lijepa. Na redu je kolega E, hvala lijepa. E, ja bih se vratio na pitanje Brexita. E, to je sigurno jedno od najvažnijih pitanja kojim ćemo se baviti tijekom vašeg predsjedavanja, jer nitko živ ne zna što će se sve dogoditi do kraja listopada. Ujedina kraljevina ima namjeru izaći iz Europske unije, a to će imati ne samo proračunske implikacije, nego i implikacije na VFO, a isto tako će se odraziti na samu trgovinu. Dakle, riječ je o vrlo hitnom i važnom e, problemu i postavlja se pitanje jesmo li mi doista spremni za Brexit bez dogovora. Iskreno govoreći moram reći da tu imam svoje dvojbe i sumnje E, tu bi moglo doći do značajnih implikacija za poljoprivredno-prehrambeni sektor koji bi mogao trpiti posljedice od Brexita bez dogovora. Dijelite li ovu zabrinutost e, i zanima me e, što vi kanite učiniti ukoliko do toga dođe? Možda nam trebaju neke mjere potpore kako bismo osigurali funkcioniranje ovog sektora. Jutros je odbor Agri glasovao u prilog dodatnih proračunskih sredstava kako bi se mogle osigurati osigurati mjere potpore. Možemo li računati na vašu potporu što se tiče ove ideje? Hvala. E, zahvaljujem. E, sada je na redu e, kolegica Tolera. Euh, Hvala. Hvala vam na vašoj nazočnosti. Dijelimo svi iste zabrinutosti, uključujući i tematiku proračuna i Brexita. Međutim, pitam se Glavno pitanje je kakvu poljoprivredu želimo u budućnosti, kakvu hranu želimo u budućnosti i što smo spremni učiniti e, zajedno. Na primjer, vezano za ugovore o slobodnoj trgovini, danas se e, evropski e, poljoprivredni proizvodi tretiraju kao bilo kakva druga roba, međutim, zbog strateških razloga E, ti proizvodi bi trebali e, se sagledati na drugačiji način zbog čitavog niza razloga. Dakle, je li moguće da e, imamo, uvedemo određene mjere da u sklopu svih poljoprivrednih proizvoda izuzmemo neke proizvode i njima dodijelimo stratešku vrijednost. Zahvaljujem. Riječ ima kolega Ristov. Uvaženi gospodine e, predsjedniče, poštovani gospodine ministre, moram reći da dijelim zabrinutost e, nekih kolega koji su govorili prije mene. Naši poljoprivrednici moraju konkurirati na međunarodnom tržištu. E, mi vršimo izvoz temeljem međunarodnih sporazuma, međutim naši poljoprivrednici su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge. Prijedlog Europske komisije što se tiče sljedećeg ZPP-a nije takav e, da se njime e, predviđa usklađivanje subvencija između država članica do 27. E, smatram da to nije prihvatljivo, da naši poljoprivrednici još uvijek nisu u istom položaju i 20 godina nakon pristupanja i u nepovoljnijem su e, položaju od onih u drugim državama članicama. E, što se tiče pitanja afričke svinske kuge, kolegica i ja podnijeli smo prijedlog za osiguranje dodatnih sredstava za suzbijanje i rješavanje ovog problema. Ja se nadam da će pregovori za 2020. proteći glatko E, pitao bih e, mogu li se osloniti na vašu potporu što se tiče ovog našeg prijedloga. Hvala. E, zahvaljujem kolegica Depone Grunewald. Poštovani gospodine Lins, poštovani gospodine ministre, u nekim sektorima proračuna i u određenoj e, situaciji što se tiče šuma možemo citirati Mahatmu Gandija koji je rekao da u slici šuma možemo vidjeti ono što sami sebi činimo. Vidimo da e, područje Amazonije već e, danima, odnosno tjednima gori. Ondje dolazi do dramatičnih gubitaka a posljedice koje će još doći su strašne. Isto tako vidimo da se e, trebaju velika područja osloboditi kako bi se proširilo područje e, za poljoprivredu. Zanima me vaše mišljenje. E, što kanite učiniti i hoćete li dati potporu novim povjerenicima? E, hoćete li u svom djelovanju pokazati da ste svjesni toga koliko smo međusobno povezani na ovom svijetu? jer ono što mi radimo u sklopu ZPP-a ima utjecaja i na šume u drugim dijelovima svijeta, E, lanci opskrbe, proizvodnja soje, e, potrošnja mesa, sve su to elementi e, na koje se odražavaju naše politike. Vi ne sada pokušavate utješiti, ublažiti utjecaj sporazuma s Mercosurom, međutim trebamo biti svjesni toga da sve dok se držimo starog sustava nećemo ostvariti održivost. Vi kažete da želimo pojednostavniti ZEP. ZPP. E, smatram da isplate trebaju biti povezane sa rezultatima, zaštitom e, okoliša, e, vi ste novi partneri i molimo da vi osigurate da uvedemo promjene. Hvala. Kolega Kućman. Hvala lijepa. U sklopu zadnjeg mandata parlament je usvojio dosta snažnu rezoluciju u kojoj smo između ostalog e, izrazili očekivanja e, da ćemo e, imati resurse u sklopu zajedničke poljoprivredne politike koji će barem biti na razini razdoblja do 2020. E, kakvo je stajalište Finske? E, drugo pitanje. E, ovdje je bilo dosta riječi o sporazumu s Mercosurom. U zemljama Mercosura koriste se pesticidi koje naši poljoprivrednici ne mogu koristiti. Zemlje Mercosura predstavljaju posebnu prijetnju za svinjogojstvo i svinsko meso u Europskoj uniji, a čini mi se da vi blagonaklono gledate na sporazum s Mercosurom. Ne radi se ovdje dakle samo o voću i povrću, nego se radi i o proizvodnji mesa. E, mi u Europskoj uniji moramo poštivati propise koji se odnose na zdravlje životinja i dobrobit životinja, a to može ugroziti našu konkurentnost. Kakvo je vaše mišljenje o tome? Sljedeće pitanje, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, imali smo priliku s vama razgovarati i u sklopu odbora za ribarstvo. E, sada bih e, postavila neko pitanje, neka pitanja koja su možda već spomenuta e, jer sam bila na jednom drugom sastanku. Dakle, komisija je predložila smanjenje sredstava za ZPP. Što vi kao član finske vlade E, mislite o tome? E, jeste li se spremni založiti za to da se izdvoje veća sredstva za ZPP ako to bude potrebno? Zanima nas tu mišljenje finske vlade, jer kao što znate ovaj parlament e, usvojio je rezoluciju prema kojoj bi se trebalo ostvariti povećanje od 1,3% BDP-a što se tiče raspoloživih sredstava. Osim toga, kao što znamo, e, provedba reforme ZPP-a vrlo je zahtjevna i vjerojatno nećemo dovršiti cijelu proceduru prije 23. ili 24. U svakom slučaju treba nam prijelozno razdoblje. Kakve su e, vaše predođbe o tome? Osim toga, Imala bih pitanje koje se tiče antimikrobne rezistencije. Pozitivno je to što su usvojeni propisi na ovom području a koji se tiču ljekovite hrane i hrane za životinje. Tu je došlo do određenih pozitivnih pomaka. Međutim, što se tiče međunarodnih trgovinskih sporazuma, bilo da se radi o Africi ili zemljama Merkosura, e, njihove odredbe odražavaju se na situaciju u Europskoj uniji, budući da postoje različiti standardi. E, recimo, što se tiče citrusa u odnosu na Afriku, što se tiče riže u odnosu na Kinu, a isto tako što se tiče drugih proizvoda. E, molimo vaše komentare. Španjolski proizvođači i europski proizvođači ne smatraju da su u E, jednakom položaju, oni su u nepovoljnijem položaju. Izvolite. E, hvala lijepa. E, svjedoci smo ovih dana brojnih šumskih požara E, međutim, to nije problem koji se pojavio preko noći. To je problem koji postoji već godinama i to je problem ne samo u mojoj zemlji Bugarskoj, nego je to problem koji je prisutan u brojnim europskim državama članicama. E, vi ste govorili o tome da smatrate da su preventivne mjere iznimno važan instrument. E, kakva iskustva Finska ima u tom području? Hvala. Zahvaljujem. Na redu je kolega Nemaro. E, e, mi znamo da zajednička poljoprivredna politika u 28 državama e, članicama koje su različite, da je to nešto vrlo e, složeno i ministar je rekao i brojni drugi su također naveli da postoji veza između financiranja e, politike na način da poljoprivrednici budu u središtu prehrambenog lanca i mi govorimo o suverenitetu kada zapravo govorimo o suverenitetu, kada govorimo o e, prehrani i proizvodnji hrane. Međutim, tu postoji pitanje financiranja. Neki kolege e, su već e, spomenuli tematiku financiranja i ja dijelim optimizam. Iako nova komisija krene e, u petoj brzini raditi, mislim da e, se naravno neće sve dovršiti tijekom predsjedavanja Finske. Budimo svejedno optimisti, budimo svejedno optimisti. Evo nekoliko pitanja. Hoćete li raditi e, nešto kako biste spriječili smanjivanje proračuna? Zahvaljujem kolega Srvama. Hvala lijepa Norbert. E, kao prvo ispričavam se što sam došao vrlo kasno na ovaj sastanak. E, morao sam biti na drugom sastanku na kojem je tema bila postupak e, razrješnice za proračun i za to je trebalo dosta vremena. postavit ću pitanje na Finskom, budući da sam e, ondje e, dosta boravio. U svakom slučaju, ispričavam se još jednom. E, pitanje koje želim postaviti tiče se novčanih sredstava. Tijekom zadnjih pet godina imao sam čast biti prvi potpredsjednik odbora za proračun. Imao sam nekoliko puta priliku razgovarati o ovim pitanjima s povjerenikom gospodinom Oettingerom. Razgovarali smo između ostalog i o poljoprivrednim pitanjima. E, tu trebamo sagledati cjelovitu sliku. Ja smatram e, da kada pogledamo sve izazove koji su povezani s trgovinskom politikom, kada pogledamo klimatske promjene i mjere na tom području, i sve relevantne elemente. Ukoliko bismo sada radili na smanjenju proračunskih sredstava, smatram da to ne bi bilo dobro rješenje. E, tu se slažem i sa kolegicom Aguilerom. E, moje pitanje je je li zemlja koja predsjedava Europskom unijom sada e, spremna nešto učiniti i pokazati svojim primjerom što treba raditi. Smatram da nikome nije u interesu uvoditi rezove u poljoprivredi. Zahvaljujem kolega Kristensen. Mikrofon, sorry. Hvala. Imam tri zahtjeva od danskih eh, poljoprivrednika eh, i mene, dakle, neka ovo sve bude jednostavno. Eh, zahvaljujem na svim ovim pitanjima, a sada na samom kraju, ukoliko nema nitko više, a ipak i e, ja imam isti e, zahtjev. E, dakle, pojednostavite, pojednostavite, pojednostavite. Mislim da će finsko predsjedništvo biti učinkovito i da će se ostvariti napredak tijekom trijaloga. E, postoje određeni noviteti, što se tiče ZPP-a postoje e, strateški planovi, postoji obvezatna definicija istinskog poljoprivrednika. Međutim, e, ovdje nije riječ o pojednostavljenju. Mi mislimo da je riječ ovdje o komplikacijama. Gospodine ministre, možete li vi E, uložiti dodatni e, pritisak kako bi e, došlo do dodatnog pojednostavljenja i nadalje vezano za ponudu pružanja pomoći Brazilu. Kako je reagirao predsjednik Bolsonaro? Hvala. Hvala vam na vašem dolasku. Mi smo ovdje nazočni kako bismo s jedne strane izgradili poljoprivredu koja će omogućiti dostojnu razinu dohotka poljoprivrednica, međutim imamo i određene velike izazove koji su spomenuti tijekom prošlih izbora vezano za borbu protiv klimatskih promjena, bioraznolikost, vezano za očuvanje kapaciteta zemlje e, e, i nažalost mm, neki e, kolege danas se protive protive dakle tom e, povezivanju gospodarstva i ekologije, oni ih e, dalje e, suprotstavljaju. Međutim, kada smo suočeni sa objektivnim podacima, možemo zapravo shvatiti da strukture koje djeluju na temelju načela ekološke ekonomije, da su to zapravo vrlo uspješna poduzeća, da postoju ravnotežu, da postoju resurse, i bioraznolikost e, i načela borbe protiv klimatskih promjena i poštovanje, poštovanja e, zdravlja. Dakle, evo, mi se zalažemo za politike koje će poduprijeti takav način e, rada. Nadalje, vezano za politike zapošljavanja, ja se zalažem za politiku koja će se usredotočiti na e, količinu jedinica. Dakle, što ćemo imati veću e, površinu pod e, uzgojem, to ćemo imati i veću, veću pomoć. Ukoliko ćemo promijeniti način djelovanja na način da se E, pomoć dijeli e, prema kriteriju pojedinog zaposlenog, a ne prema kriteriju hektara. I još nešto bih rekao, to bi mogao biti način pojednostavljenja za koji su se brojni govornici založili, pojednostavljenja ZPP-a. I na posljedku, vezano za Brexit, e, svi smo zabrinuti zbog posljedica Brexita. Mi smo izglasali jutros smjere vezano za jednu ili dvije zemlje. Međutim, ja se zalažem za globalni pristup jer Brexit neće e, imati učinak samo na Irsku e, zemlju e, gospodina Hogana. Hvala. Imamo još malo vremena. Daću riječ kolegi Jaru. Imam i pitanje i molbu. Prije svega, istraživanje, istraživanje poljoprivredu, nove metode uzgoja, automatizaciju. Mislim da ono što je ostvareno bi trebalo biti na korist široj zajednici. Mladi poljoprivrednici moraju biti informirani, o tome moramo ih obavijestiti o e, tehničkom napretku. Nadalje, izravna plaćanja. Mi smo na razini ovog odbora e, pokušali e, se osvrnuti na razlike između država članica, između različitih regija i e, možete vidjeti da su e, veće razlike unutar zemlje e, u odnosu na razlike između zemalja. Dakle, trebali bismo osigurati veću razinu pravičnosti između unutar dakle država članica. I nadalje bio sam na odboru za peticije i danas smo e, donijeli odluku vezano za saslušanje o populaciji e, Vuka. To će se održati u prosincu e, zajedno sa odborom Agri i Envi i ukoliko imate nekog dobrog stručnjaka, nekog ko je prepoznat kao stručnjak u tom području, molim vas recite nam jer to će biti neposredno prije Vožića, dakle evo molim vas predložite neka imena. Hvala lijepa. Kolega Colner i kolegica Afram e, su se još javili za riječ. Koliko vidim, e, nitko drugi se nije javio. Ovime zaključujem e, popis. gospodin ministar mora otići u pet. Dakle, kolegica Afram, izvolite. Ispričavam se, ministre, evo. Mislim da sam imala problem sa prevođenjem. Dakle, moje pitanje vezano za 10 milijardi sa istraživanjem e, nije bilo pitanje zašto ćete te novce potrošiti na e, istraživanje već ja sam pitala, obzirom na razlike između država, možemo li iznaći rješenja tako da e, zemlje koje imaju bolje istraživanje da mogu podijeliti podatke sa zemljama koje imaju nižu razinu istraživanja? Hvala. Hvala lijepa. Prelazimo sada na zaključne odgovore. Gospodine ministre, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala vam na pitanjima. Započnemo sa mladim poljoprivrednicima. i mojim stajalištem. Po treći puta ovo e, spominjem e, Mladi poljoprivrednici od ključne su važnosti za nas. E, ključno je da oni postoje u Europi i zbog toga mi ćemo poduprijeti mjere u cilju pružanja potpore njima. To će biti dio ZPP-a. Uzet to će biti dio ulaganja, e, važno je također i fleksibilno nasljeđivanje poljoprivrednih gospodarstava, također i obuka poljoprivrednika je nešto bitno. Mladi poljoprivrednici donose nove vještine i stoga Mladi poljoprivrednici omogućit će proizvodnju i proizvodnja mora biti profitabilna i poljoprivrednicima treba profitabilna poljoprivredna, trebaju poticaje, trebaju nam ciljane mjere. A što se tiče ovih e, velikih, odnosno krupnih zvijeri, mi smo stručnjaci za vukove, možemo se s time uhvatiti u koštac. Trebamo nastavak rasprave na tu temu. I današnja rasprava je dio tih nastojanja. Što se tiče Brexita, nekoliko komentara. Naravno, u slučaju Brexita Spremni smo raditi sa novom e, vladom Ujedinjene kraljevine u cilju sprečavanja e, scenarija e, bez izlaska, bez dogovora, kako bismo imali što bolje odnose u budućnosti. Imamo gorko iskustvo sa turbulencijama na tržištu u Europi. Izbjeći ćemo, želimo to izbjeći i brinu nas e, zaista e, ta kolebanja e, i učinak Brexita na europska tržišta. Mi ćemo ozbiljno uzeti u obzir vaše bojazni. Nećemo i ne pratimo samo Brexit, već i pratimo učinke Brexita. Komisija će se pobrinuti za to i komisija ima zaista jedan širok mandat kako bi djelovala na temelju postojećeg zakonodavstva i siguran sam da će komisija iskoristiti e, tu priliku. Ne smijemo dopustiti eskalaciju situanja. I zaista e, slažem se s vama vezano za kvalitetu hrane, sigurnost hrane, e, visoka razina danas, visoki standardi, to je vrlo bitno i to je povezano i sa pitanjem sigurnosti. Mislim da je došlo do greške i rekao sam i reći ću ponovno, važna je podjela ovih e, istraživačkih, e, odnosno rezultata istraživanja. To je vrlo bitno u cilju poboljšanja naše konkurentnosti. Nadalje, afrička svinjska kuga. To je zaista težak problem i mi snažno podupiremo odluke. Mi moramo ulagati u cilju e, sprečavanja, u cilju prevencije i svi smo e, svjesni e, troškova širenja te bolesti i veliki broj e, dionika je uključen to. Moramo spriječiti nametanje administrativnih opterećenja vezano za lovce, prijelazak njihovih granica, nadalje mjere vezano za higijenu na granicama, te također e, i e, u to su uključena i e, vojna pitanja, odnosno to obuhvaća određene aspekte oružanih snaga. Nadalje, što se tiče Amazone, požara u Amazoni, imamo izvješće komisije iz srpnja, to je dobro polazište i to je dobar dobar temelj za e, povećanje e, održivog korištenja zemljišta i za borbe protiv e, degradacije zemljišta. Što će biti bolje stanje šume što će se šuma bolje nositi sa napadima insekata i pošasti požara, e, to će stanje biti bolje. Na primjer, u Finskoj e, desetljećima e, smo se temeljili na načelu da se pravovremeno uhvatimo u koštac sa rizicima i mi imamo vrlo gustu mrežu šumskih puteva, cesta, što e, jamči e, bolju razinu e, zaštite od požara. Imamo također i obhodne letove, izvičačke letove i Europska unija je ponudila pomoć Brazilu. Nisam baš siguran vezano za odgovor i to ukazuje na e, potrebu e, korištenja od strane međunarodne zajednice i instrumenta koji stoje na raspolaganju isto e, odnosi se i na sporazume o slobodnoj trgovini. Dakle, ponovljam, nećemo ih sklapati pod svaku cijenu. Moramo ih pozorno proučiti prije nego što sklopimo sporazum. Ne smije to dovesti do kolebanja na tržištu, poremećaja na tržištu ili smanjiti razinu povjerenja potrošača u poljoprivredne proizvode. Želim jasno reći, dakle, ne pod svaku cijenu i zaista svjestan sam da da je korištenje antibiotika, pesticida, da se razlikuje u drugim dijelovima svijeta u odnosu na Europu i e, moramo e, to uzeti u obzir prije nego što sklopimo e, sporazume. Tamo su dakle brojni kritički elementi. I na posljedku vezano za financijska sredstva i za prigodu i prilike za financiranje. Dakle, treba nam proračunski prijedlog koji je uravnotežen, ima ravnotežu između zahtjeva i potpornih mehanizama. E, trebamo tu ravnotežu i mogao bih sada jednostavno zaključiti, ne može se dogoditi da se e, povećaju zahtjevi da se smanji razina financijskih sredstava. I Dobro sam čuo vašu poruku vezano za izbjegavanje smanjivanja financijskih sredstava. Proslijedit ću tu poruku finskom premijeru. Ta tematika je na radnom stolu finskog premijera. Međutim, obećajem vam, ja ću proslijediti vašu snažnu i jasnu poruku. Nadalje, tematika pojednostavljenja, to je zaista potrebno i mi smo zaista e, predani e, pojednostavljenju i to je vrlo bitno za svaku državu članicu, za svako ministarstvo. Nadalje, reforma e, zajedničke poljoprivredne politike. Postavili ste pitanje možemo li bolje uzeti u obzir razlike između država članica? E, i što je sa razlikama unutar država članica. E, ZPP je sadržao obje dimenzije i dobro je što imamo prijedloge koji omogućavaju e, tu ravnotežu između država članica i unutar država članica. Nadalje je iznesen je komentar vezan za važnost vode, čiste vode i to je zaista važan preduvjet e, proizvodnje kvalitetne, dobre hrane, održivosti, e, rasti, e, rasti šuma, rasta šuma, dakle trebaju nam ti uvjeti. Hvala vam na raspravi. Hvala vam na svim ovim poticajima za razmišljanje. Ja sam evo sastavio bilješke i ja obećajem da ću ta pitanja u ime predsjedništva e, podijeliti e, kolegama. Ja ću proslijediti to mojim pretpostavljenima i ovo vezano za e, financijska sredstva. Napravit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo imali kvalitetnu, dobru poljoprivrednu politiku i kako bismo imali konstruktivna rješenja usmjerena prema budućnosti i zadržali konkurentnost e, Europe i zadržali radna mjesta. E, I zaključno, ključno je zadržati mlade poljoprivrednike. Hvala lijepa. Aguilera, bitte ganz, ganz Kolegice Aguilera, ali molim vas da budete vrlo kratki. Monsignor ministro, igual no le oído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 Prostite, e, možda sam ja propustila, odnosno nisam čula, ali kratko pitanje. Kako je mišljenje e, finske vlade u pogledu mogućnosti povećanja e, proračuna, odnosno doprinosa u višegodišnji financijski oper Mene bi, mene bi to dosta zanimalo, bilo mi dosta važno, pa molim se, evo ispričavam se ako ste vi rekli, pa ja nisam čula, ali možete li mi reći jasno koje je mišljenje stajalište finske vlade o povećanju doprinosa u, u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 Finska je u ovom času predsjedavajuća zemlja e, iz čega proizlaze e, obaveze za nas. E, želja nam je, cilj nam je izgraditi dobru suradnju na razini Europske unije. Želimo poticati povjerenje između pojedinih država članica. Želimo postići dobra rješenja u raznim područjima, pa bih ponovio da ovo što ste pitali nije zapravo u mojoj nadležnosti to e, je tema za moje e, nadređene u ovom slučaju. Evo, to je ono što mogu u ovom trenutku reći na ovu temu. Hvala. vam hvala, gospodine ministre. Evo, došli smo do samog kraja ove razmjene mišljenja i ovog kruga pitanja i odgovora. Hvala što ste odvojili vrijeme za nas. Imali ste priliku čuti neke naše poruke. Ne radi se ovdje samo o financijskim sredstvima. E, mislim da postoji dosta veliko jedinstvo među članovima ovog odbora u pogledu e, razine sredstava i u pogledu buduće zajedničke poljoprivredne politike. E, mi ćemo nastaviti raditi na najboljem mogućem rješenju. I nakon razmjene mišljenja u srpnju i danas je došlo do e, izražaja da postoje pitanja koja zanimaju e, brojne kolege. Veselimo se suradnji u narednim e, mjesecima i kvalitetnim kontaktima u razdoblju do prosinca koji će nam onda omogućiti da ostvarimo napredak i dobre rezultate. To bi bilo sve za danas. Hvala vam lijepa još jednom.